dali prijedlog za imenovanje u e, odbore parlamenta. Oni će se objaviti u zapisniku današnje sjednice. Ne bude li prigovora prema zato predviđenom roku